Dobar dan svima. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 28. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostavno nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Kako bismo riješili ovaj spor, potrebno nam je političko posredovanje i izravno uključivanje predstavnika prevoditelja u pregovore. Sa željom vas obještavamo da prevođenje prekidamo točno u za to predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Da li imamo primjer na dnevni red? Ne vidim da je tome tako. Onda pod točkom 2 dnevnog reda postavljam pitanje da li vezano uz e, zapisnike koje ste primili sa sjednice 24. travnja, 16. 17. svibnja, 28. svibnja i 4. lipnja imate bilo kakve primjedbe, eventualne nadopune. Ne vidim da je to slučaj. Pod e, trećom točkom priopćenja predsjedatelja nemamo nikakvih priopćenja i četvrta točka dnevnog reda. Želimo odmah započeti sa izvestiteljem je Pekofodom usklađivanje i pojednostavljenje određenih pravila u sustavu poreza na dodnu vrijednost te uvođenje konačnog sustava oporezivanja trgovine među državama članicama. Danas razmatramo amandmane. Izvestitelj p imaš riječ. Izvoli. Pet minuta. Hvala vam. pokušat ću ovo brzo obaviti kako bi imali vremena za neke druge stvari. Uh, Having cross-checked the, uh, the table amendments, I'm happy to say that I believe that we have a Reći ću onda da vjerujem da imamo izvještaj za koji ćemo vrlo vjerojatno imati većinu i gdje smo postigli dobre e, kompromise. Imamo neke korisne dodatke, objašnjenja i dobre reference, tako mislim da je općenito mm, ovo vrlo dobar da je tekst. Amandmani e, ponavljaju neke političke e, teme koje smo imali u nacrtu izvješta. Zbog toga predlažem, odnosno predložit ću određeni broj kompromisnih amandmana koji će dobiti, pri, koji će dobiti svi izvjestitelji u sjeni e, prije našeg sastanka sljedećeg tjedna. E, želio bih prije toga reći e, kako mislim da ćemo buduće raditi na e, ovom dosjeu. Oključujem jedan otvoreni postupak i sugerirao bih tri stvari koje su meni kao izvjestitelju ključne. Kao prve, neću prihvatiti bilo kakvo slabljenje ovog teksta u smislu njegovog cilja. Prijedlog je vrlo uravnotežen, postavlja ravnotežu između ove stvarne E, potrebe za harmoniziranjem i pojednostavljenjem e, pravila i s druge strane e, potrebe da se spriječe moguće prevare u pogledu PDV-a. Dakle, moramo ostvariti jedno i drugo. Kao drugo, nastojat ću održati, zadržati postojeći opseg ovog teksta, što znači da mislim da ne bismo trebali pokušati e, domišljati se nekim novim posebnim pravilima, izuzećima, niti tome slično. I kao treće, nadam se da ćemo brzo moći doći do sporazuma i trudit ću se da upravo to postignemo. Hvala. Hvala lijepo, lijepo. Dvije minute, mjesto pet minuta zaista nam može biti uzor. Ivana Maletić i njeno ime, Burkar Palce, koordinator se javlja u njeno ime. Hvala lijepo, gospodine predsjedavatelji, hvala. Hvala. Zahvaljujem Jepeu na ovom kratkom uvodu. Ivana Maletić me zamolila da kažem nešto u njeno ime, naime ona je naša izvjestiteljica u sjeni za ove ovaj dosje. Trenutno e, rješenje sustava PDV-a u prekograničnoj trgovini je nešto što je zamišljeno prije 25 godina i tada je proglašeno e, privremenim rješenjem koje je međutim postalo trajno. Ono što se sada predlaže je jedno brzo rješenje e, tog sustava kako bismo kako bi se zadržala situacija u kojoj je e, uvedena, e, uvedeno načelo e, odredišta. Postavlja se pitanje ima li smisla sada postupati tako da smislimo neka brza privremena rješenja ili da pričekamo i onda do razvijanja konačnog sustava. Ako se dogodi ono prvo, onda e, će se Ivana Maletić složiti sa našim izvjestiteljem da postoji potreba da se e, bolje e, razjasne pojedine, pojedine pojedini pojmovi koji će biti uključeni u smjernicu. Na primjer, One Stop Shop je suština ovoga sustava temeljenog na odredištu, i e, time se znatno povećava opterećenje za mala i srednja podužića. E, zbog toga treba e, vrlo pomno razmisliti kako će se uspostaviti taj sustav one stop shopa kako bi se sve skupa, dakle jedinstvene kontaktne točke, kako bi se sustav pojednostavnio razmišlja se o online platformi preko koje e, bi države članice e, mogle rješavati sporove ako zajednički postupak ne dovodi do željenih rezultata. Također e, će tekst sadržati upute o tome kako da se ublaže ti sporovi. E, sama platforma će biti, e, zamišlja se kao jednostavna e, korisnicima za korištenje Ivana. također misli da je e, ako se uspostavi takva jedna jedinstvena točka da se time smanjuje i mogućnost prevare u pogledu PDV-a u prekograničnoj trgovini. Time se jača jedinstveno tržište i stvaraju se bolji uvjeti za prekograničnu e, trgovinu i e, nešto što također moramo uključiti e, e, u razmišljanje o tim brzim rješenjima su već postojeće i očekivane promjene u smislu digitalizacije i informacijske tehnologije. Hvala. Hvala Hvala e, predsjedavajući, hvala JP-u, izvjestitelju. Mislim da se svi slažemo da trebamo e, modernizirati svoj europski sustav e, PDV-a i bilo mi je drago čuti kad si na kraju rekao da moramo pokušati brzo doći do sporazuma, tu se apsolutno slažem. Možda da e, reći nešto o općoj e, temi, a onda krenuti na ova brza rješenja. E, I dalje zadržavamo dakle, načelo odredišta. Razgovarali smo o tome kakav će biti utjecaj na mala srednje poduzeća, tako da imamo nekoliko amandmana koji se bave upravo tome. Što se nas tiče, nama glavna tema zapravo nije e, samo načelo i način kako će se e, on provesti, nego koje će biti pravne implikacije ako pokušamo previše toga napraviti, a to se onda povezuje jepe sa e, jednim od tvojih drugih napomena, a to je opseg cijelog teksta. Naime, svakako bismo željeli pokušati izbjeći bilo kakve pravne komplikacije koje će onda odgoditi uvođenje ovih brznih e, mjera, e, kratkoročnih rješenja za koje je važno da se uvedu, uvedu što je brže moguće i tu je zapravo glavni fokus i glavni naglasak u našim amandmanima. Hvala, u ime Aldea međutim nije nazočan. Da li se netko javlja u ime Aldea? Da li... Ne? tome nije tako i onda morske Hato u ime zelenih. Hvala Petar. Zahvaljujem JPU izvjestitelju na uloženom trudu i na uvodu i mi načelno e, podržavamo e, ove trudi i kao i drugi kolege smatramo da je sustav takav da e, je prekompliciran i da ga treba pojednostaviti, da treba doći do konačnog sustava. Što se tiče oporezive osobe, dakle one tvrtke koje prodaju nešto preko granice i zatim E, mislim da se tu predviđaju neka pojednostavljenja za e, verificirane e, za ovjerene porezne obveznike. Mi koji radimo u nekim odborima, koji se bavimo porezima, znamo koliko tu treba biti oprezan kada se regulira taj pojam, ali u slučaju podržavamo načelno taj pojam ovjerenog poreznog obveznika, ali amadmani 41, 43 i 51 se upravo bave uvjetima koje bi dozvolile tvrtkama da dobiju taj status. Recimo, odnosno i pojedincima, da li postoje neka e, evidencija o e, kaznenim dijelima ili o počinjenim e, prevarama u, onoga ko se prijavljuje. Dakle, moramo se poprinuti da postoje određeni uvjeti kako bi se odredilo ko može biti dobiti taj status. U svakom slučaju zapravo veselimo se raspravi na sljedeći tjedan na sastanku izvjestitelja u Sjeni i mislimo da ćemo doći do nekih prihvatljivih i dobrih kompromisa. Hvala. Hvala. Mikrofon nije uključen. Sorry, sorry, sorry. Ich <clears throat> wollte Htio sam Dimitra Papadomovisa zamoliti u ime Gure i Barba e, u ime NF-a. S da oboje kolega nisu nazočni u dvorani, vraćamo se na Jepe Korfedu, našem izvjestitelju Hvala. E, kao što sam već prije rekao, radit ćemo na nacrtu kompromisa. Imamo sljedeći tjedan sastanak izvjestitelja u Sjeni i u svijetu svih ovih pozitivnih komentara uvjeren sam da možemo doći do brzog e, i dobrog rješenja. Hvala. Dakle, 3. rujna imamo u okviru odbora Ekon, a na plenarnom zasjedanju prvi tjedan u listopadu Sljedeća točka dnevnog reda, peta točka dnevnog reda, direkta vijeća o izmjeni direktive 2006 kroz 112 EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost. Izvjestitelj u ime SID-a Tibor Cani. Evo, tebi dajem riječ Tibore, izvoli. Dakle, Peter. Hvala Petra. First of all, let me kao prvo, dozvolite da zahvatim svim izvjetiteljima, zahvalim svim izvjetiteljima u Sjeni, vrlo smo dobro i konstruktivno radili, imamo 52 amandmana iz različitih klubova, a u velikoj mjeri e, smo suglasni što se vidi iz ovog relativno malog broja predloženih amandmana, a osim toga i njihovog sadržaja koji zapravo nije vrlo raznolik prošlog smo tjedna organizirali prvi sastanak e, izvjestitelja u Sjeni i tu smo već razgovarali o 11 mogućih kompromisnih amandmana. Vrlo mi je drago što mogu reći da smo se, zapravo već imamo većinu za gotovo sve teme o kojima se raspravlja. Koliko mi je poznato, predstavnice e, velike većine u ovom domu se već slažu o glavnoj, glavnim smjerovima, odnosno činjenici da je potrebno zamijeniti ove privremene rješenja i garantirati jednak tretman svim državama članicama. Također se slažemo da je neophodno e, prestati sa nepotrebnom fragmentacijom sustava PDV-a koja stvara prepreku e, dobrom funkcioniranju jedinstvenog tržišta. Ni što se tiče prijedloga komisije da se uspostavi e, konačni porezni sustav koji će biti utemeljen na e, oporezivanju u državi članici odredišta. Čini se da ni tu nemamo neki veći problem, odnosno da su klubovi složni i u pogledu manje restriktivnih pravilima i e, koji će odrediti stopu između 0 i 5%. E, predlaže se jedan negativni popis na kojem bi se e, navele e, robe i usluge na koje se ova pravila ne mogu primijeniti a umjesto da se ima neka pozitivna lista međutim bilo je i prijedloga u pogledu pozitivno formulirane, formulirane liste što što se tiče izuzeća, one bi uvijek trebale biti za korist e, krajnjeg e, korisnika i e, treba razmišljati o tome da porez na robu i usluge ima dobre socijalne učinke. Preporuča se državama članicama uh, da ne primjenjuju snižene stope PDV-a na luksuzne proizvode što se tiče malih i srednjih poduzeća, e, tu predlažemo da se uspostavi jedan internetski portal e, na kojem bi se brzo i lako moglo doći do svih bitnih informacija u pogledu sustava PDV-a u svim državama članicama. Eto, toliko za sada, a zahvalio bih još jednom svim izvjestiteljima u Sjeni i drugim e, kolegama koji su mi pomogle u, i koji pridonose daljnjem poboljšanju ovog teksta Nadamo se da ćemo i dalje uživati vašu podršku i da ćemo nastaviti s dobrim e, suradnjom kako bismo došli do e, poboljšanja ovog dosija. Hvala. Hvala Tibor. E, prije nego Venu Langu u ime EPP-a dam riječ, ovo nije izvanredno zasjedanje, već redovno zasjedanje odbora 26. listopada najavljena je prošle godine i međutim, plan vezano u svjetsko prvenstvo nismo imali tada. Evo, Werner, imaš riječ. Hvala lijepo. Nisam znao tko će predsjedati, zbog da sam tri minute zakasnio i kolega je već se javio. Ispričavam se i s obzirom da gospodin Galteri obično deset minuta kasnije započinje. Eto, kao prethodna primjedba, mi smo govorili, razgovarali o nacrtu izvješća kolege Sanija i dakle, u mnoštvu pitanja smo usuglasili stavove. Prva serija je to mm, zapravo kompromisa koje smo predstavili koji su zasnovani na temelju svih amandmana koje su upućeni. Amandmani koji su pak upućeni, u njima uglavnom imamo sljedeća pitanja kako možemo izraditi jedan smisleni prijedlog i uputiti ga vijeću, a isto tako i kako sve skupo možemo prezentirati prije plemane zasjedanje. Znači, rujna bi trebalo biti glasovanje, što znači da bismo morali imati vremena da i razgovaramo o kompromisnim prijedlozima. Izvjestitelju želim zahvaliti na izuzetno dobroj suradnji. Nismo imali nikakvih većih poteškoća. Izvješće kao takvo, s obzirom da je isto tako jednoglasno se mora doneti na vijeću kao porezni e, dokument, e, a potrebna je jedna detaljna dakle isto tako prijedlog e, parlamenta prema Lisabonskom ugovoru to su i neka druga područja i stoga mi sudjelujemo u ovom postupku kao ravnopravni član. EPP mišljenja je da kako prijedlog, tako i sve ono što u konačnici raspravljamo, to znači ove e, najviše e, dopuštene stope, odnosno smanjene stepe. Imamo 400 e, dakle smanjenih poreznih stopa PDV-a, te snižene stope iz 90. godina su samo umnažene. U osnovi možemo kazati da nam je želja da izbjegnemo da se još jednom zaključuje o nekim drugim stvarima, a koje smo još donijeli u nekim drugim, a to je elektronske knjige. To smo imali uvodno izjave, ali nemamo u osnovnom tekstu. Prijedlog komisije o tome da se uvede negativan popis u koje bi se nabrajali sve one e, proizvode i robe za koje se ne može primijeniti snižena stopa PDV-a smatramo pozitivnim prijedlogom. Ovaj popis treba redovito aktualizirati barem svake dvije godine. Svi klubovi su suglasni oko toga da Sami propisi moraju biti pristupačniji za male i srednja poduzeća, a kako bi isto tako bili i za potrošače učinkovitiji, kako bi onda na taj način mogli imati uvida u različite stope PDV-a. Postoji jedan zahtjev zelenih e, koji mi se čini zapravo vrlo, vrlo dvojbenim, a riječ je o sljedećem, da se pored pojma sniženih stopa PDV-a još uvede pojam super sniženih stopa PDV-a, a koje bi bili niži od 5%. Dakle, imamo primjer iz nekih e, država i o tome moramo zaista razgovarati. Vijeće u međuvremenu je zaključilo da se produžavanje ove najniže stope e, PDV-a, dakle 15%, međutim, to je bilo za petogodišnje razdoblje doneseno. Izvjestitelj je predložio gornju granicu od 25%. Ja želim podsjetiti da prije 15 godina je pokušaj isto bio neuspio, vijeće je odbilo ovako jedan prijedlog. Ja bih molio da se ima na umu da samo jedna jedina država u Europi ima više, višu stopu PDV od 25%, a to je E, zapravo Mađarska, odakle dolazi naš izvjestitelj, koja ima stopu PDV od 27%. Nemam nikakve primjedbe ako, dakle, želimo i to smanjiti ukroz ovaj akt. Međutim, samo jedna država članica je zapravo ima stopu veću od 25%. Mislim da možemo biti suglasni na sljedećem sastanku izvjestitelja u cijenu i da možemo 3. rujna ovo staviti na glasovanje odboru. Hvala lijepo svima. Hvala, Werner. U ime ECR-a Sanda Lunc. Upravo je izašla Thierry Connelly, još uvijek e, nije došao. Da li netko drugi se javlja ime Alde? Izvoli. przewodniczący, szanowni państwo, grupa e Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju.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 a da ne razmišljamo o posljedicama koje bi to moglo imati na proračune država članica i na integritet e, sustava PDV-a kako bi olakšali malim i srednjim poduzećima. Zato bih želio da e, izvjestitelj ima na umu taj aspekt. Naravno, treba prevladati zdrav razum kako bismo stigli ne e, samo do toga da olakšamo život malim i srednjim poduzećima, nego i da zajamčimo, e, zajamčimo opstojnost e, sustava PDV-a. Amandmani SED-a i zelenih idu u istom smjeru i nužno je da države članice zajamče jedno kraće razdoblje za e, predstavljanje izjava ukoliko e, poreznih e, izjava ako žele to ako fakturiramo 2 milijuna eura tromesječna prijava PDV-a je jedna mogućnost koju možemo razmotriti. Mi smo predstavili jedan amandman za članak 294c i to pojednostavljenje e, prema nama ide predaleko. E, radi se o izuzeću za poduzeća koje izdaju fakturu e, koji je važan dokument za potrošače i zato ECR ne može prihvatiti prijedlog izvjestitelja, to jest da ovaj prag bude od povećan na 2 na 4 milijuna eura, a države članice također ne prihvaćaju ni prag od 2 milijuna eura koji je također previsok. Previše poduzeća bi moglo potpadati u tu kategoriju. A to jest u kategoriju malih srednjih poduzeća. onda postoji neka vrsta natjecanja između onih koji žele e, da imamo jedan e, datum koji dolazi prije. Međutim, to je jedna odredba koja e, se uključuje u cijeli paket PDV-a i zato trebamo određeno vrijeme kako bi e, to moglo e, stupiti na snagu do 2022. Zato naš klub ne može prihvatiti. Štovani kolega Osok, ono što ste kazali mi ćemo prenijeti na sljedeću točku dnevnog reda, jer pretpostavljam da ste vi izborili o šestoj točki dnevnog reda. Evo, primili smo to na znanje i to ćemo kasnije uzeti u obzir. Molim skutkato ime zelenih. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo želim reći da sam zainteresirana i u nogomet i za nogomet i sutrašnji, sutrašnja igra utakmica me više zanima nego današnja. E, u stvari moram ići na Libe e, za par trenutaka pa samo želim reći da kada e, se radi o Tom van da mi je drago što vidim da je komisija e, predložila maksimalni prag 85 milijuna eura što je bitno za neke e, neka poduzeća u Europskoj uniji. Imali smo i sastanak u Sijeni prošlog tjedna, nismo se baš složili oko nekih kompromisa, ali smo se dobro dogovarali što je dobro i složili smo se da bi naš klub imao e, odvojeno glasovanje vezano za neke amandmane kao amandman 38 koji kaže da države članice mogu koristiti e, dva, dvije snižene stope PDV-a. Mislim da je gospodin Lange rekao da mu se to baš ne sviđa. Dakle, mi predlažemo jednu stopu od 10% jednu od 5%, a logika koja stoji iza toga je da bi pojednostavljenje stope olakšalo poslovanje preko granica zato što bi onda e, poduzeća znala je li e, podliježu tim toj sniženoj stopi PDV-a odnosno e, stopi od 10% ili 5%. Drugi važan amandman je naš amandman 54 koji govori o zaštitnom mehanizmu komisije kako države članice ne bi previše proizvoda stavili na sniženu stopu stopu PDV-a. Naš eh, naš amandman kaže da bi to trebala biti eh, najmanja stopa u Europskoj uniji, a eh, sve države članice su sada iznad tog praga od 15%. Zato bi željeli da države članice malo pozornije odaberu proizvode koji će biti podložni toj sniženoj stopi, kao neke zemlje kao Luksemburg ili Malta koje će imati manju fleksibilnost u tom slučaju. Eh, želim vidjeti možete li podržati te amandmane. Hvala lijepa. Hvala lijepo, molim. Ime je Miguel Vegas, koji još nije nazočan, niti jedan drugi predstavnik eh, nije ovdje. Onda bih zamolio izvestitelja Tibora Zanija dati riječ eh, s obzirom da u ovom spontanom javljenju nemamo interesa javljanje, nitko se ne javlja. Tibor, izvolite. Hvala lijepa, Peter. Da, mislim da smo raspravljali i savjetovali se oko ovih pitanja. I samo želim reći da je to e, pod e, razumijevanjem da se radi o zdravom razumu. Ono što smo dogovorili, a to je dosta važno, je da moramo e, ne kriviti europske institucije i dati punu odgovornost državama članicama o tome da odluče koju stopu PDV-a žele primijeniti, naravno unutar određenih ograničenja. E, treba mi naglasiti da ono što je bila naša svrha potpuna jasnoća ne samo za države članice, već i za sama poduzeća, posebno za mala i srednja poduzeća. Mislim da je ključna inovacija u našem izvješću je taj e, portal e, za informacije o PDV-u. To je nešto što je doprinos Europskog parlamenta općoj raspravi i mislim da će to biti jako dobro došlo da će to prihvatiti šira javnost i mala i srednja poduzeća. Ako se vratim na ono što je rekao EPP, moram reći da naš prijedlog da postoji gornja granica za stopu PDV-a a ta gornja granica bi trebala biti 25%. Znam da danas e, samo jedna zemlja primjenjuje nešto što je više od te stope, ali zaustavimo li druge e, države članice da to učine. To je bio razlog za to. U svakom slučaju dobili smo sve povratne informacije nema velikih nerazumijevanja ili prijepornih e, pitanja vezanih za ovo, pa zaista vjerujem da ćemo do rujna e, imati konačno izvješće koje će e, biti dogovoreno od strane sviju. Hvala lijepo Tibore. 3. rujna na odboru Ekon ćemo imati glasovanje, isto tako imati na dnevnom redu u prvom tjednu listopada na plenarnom zasjedanju. Šesta točka dnevnog reda. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća. Izvjestitelj je Tom van Kendelare. Tom, izvoli. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Belgija igra danas večer, pa ću učiniti sve da budem što kraći. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni za sve rasprave koje smo vodili u prvom sast na prvom sastanku izvjestitelja u Sjeni i za amandmane. Iz amandmana vidimo da su da oni podržavaju pojednostavljenje i mislim da ćemo uspjeti E, izraditi kompromise i da ćemo imati e, odvojeno glasovanje za neke od tih amandmana. Kao da nemamo francuskog prijevoda. Evo. Mislim da je postojalo jedna mogućnost da se postigne e, kompromis vezano za mala poduzeća koja bi bila izuzeta postoji mogućnost da ta poduzeća ne trebaju prijavljivati, odnosno trebaju uskladiti stvari. Mala poduzeća koja nemaju mogućnost to učiniti, a to omogućava e, državama članicama da zatraže takvu prijavu, međutim ona mora biti pojednostavljena. To mora biti kompromis e, o tome mogu li se pružiti pojednostavljeni podaci. Moje stajalište jasno, moramo ohrabriti mala poduzeća, želimo ih potaknuti da prodaju, prodaju robu i e, usluge, a, a usklađivanje će to za njih pojednostaviti. Želite prodati E, robu e, na internetu u pet različitih zemalja morate se registrirati sa pet različitih e, PDV sustava, morate podnijeti pet različitih izvješća, a to je prepreka našem poslovanju. Zato moramo poslati poruku našim poduzećima i reći da male poduzeća također mogu imati koristi od digitalnog gospodarstva. Jako je teško malim poduzećima poštovati ova PDV pravila. E, dakle, poduzeće sa samo pet zaposlenih će e, trošiti 0,75% svog e, prihoda za računovodstvo, ali imate još manje poduzeće, onda oni troše 7% svog prihoda za jednako takvo usklađenje. I to je veliko opterećenje za mala poduzeća. Mi smo sagledali sve te stvari zajedno s izvjestiteljima u sjeni i zaista se radujem e, što ću čuti više o tome od izvjestitelja u sjeni, posebno kompromisima. Hvala Tom, u ime Alfred Sant, kao izvjestitelj u sjeni. Hvala gospodine predsjedatelju. U stvari ne radi se o ideološkom problemu, radi se samo o tome želimo li e, staviti te pragove gornje i donje kako bi mala i srednja poduzeća mogla biti konkurentnija i, i kako bi e, smanjili njihovo opterećenje. Većina ideja je vezana za subjektivne odluke zastupnika o tome koji su pragovi najbolji. Prijedlog je u stvari dobar tehnički napor kako bi olakšali taj proces, mi ga podržavamo, posebno zato što se on usredotočuje na to da male i srednja poduzeća budu voljnija e, baviti se prekograničnom trgovinom jer to za sada nije e, lako, posebno za mikropoduzeća. Dakle, postoji i podrška za online registraciju i e, za, e, za e, jedan, jednu točku gdje se sve može registrirati na jednom mjestu. Ne želimo međutim da ovakva e, e, pojednostavljeni sustav bude e, nešto što će olakšati izbjegavanje poreza i utaju poreza. Amandmani žele da države članice budu strože o tome kako prikupljaju PDV od malih poduzeća jer neke zemlje dobivaju dosta prihoda, poreznih prihoda od malih i srednjih poduzeća i ona su važnija od ostalih. Što se tiče pragova, ja bih više volio da se držimo e, izvornog prijedloga komisije. Imali smo kontakte s našim poduzećima i s industrijskim skupinama, ali to je učinila i komisija. Oni imaju iskustva u tome i moje osjećaj da bi trebali se držati prijedloga komisije. Jedan prigovor koji još uvijek imam jest da se u izvješću smanjuje prag na 2000 eura. Mislim da e, manji pragovi ne bi smjeli biti dio toga jer, naša, jer postoje gospodarstva gdje e, ova niži dio e, balansira uravnotežuje e, knjigovodstvo. Isto tako povećava se e, prag na 4 milijuna eura za mala poduzeća. To nam se čini da je previsoko e, prema našem mišljenju. Još jedan amandman koji smo predložili, ali to je nešto o čemu e, treba odlučiti na temelju iskustva amandman 41, da kako bi e, mala i srednja poduzeća imala e, prijelazno razdoblje od dvije godine umjesto jednu godinu e, da izgube taj status izuzeća. Zato što postoji jedna vrsta razvoja kada ste jednu godinu visoko gore, drugu godinu ste nisko dole. Dakle, kako bi to uravnotežili, trebamo vidjeti kroz dvije godine da li će neko izgubiti status izuzetog poduzeća ili ne. Naravno, to će biti odluka koja ne smije biti na ideološkoj bazi, nego na temelju iskustava zastupnika Europskog parlamenta, kako to funkcionira u njihovim zemljama. Mi želimo e, unapređenje e, provedbenog datuma kao što je predložio izvjestitelj. Hvala u Alde. ECR Stanislav Osok nam je iznio svoje mišljenje, a sada prelazimo na Alde Karlen Nachtigal. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem Tomu na radu na ovom e, dosjeu. Također podržavamo ono što je e, Tom rekao na vrlo izazovnom sastanku prije dva tjedna. Kao što ste već rekli kad smo razgovarali o nacrtu izvješću, mi podržavamo e, prijedlog komisije E, proširenje e, izuzeća PDV-a e, je ključno kako bi ojačalo jedinstveno tržište Europske unije i kako bi stimuliralo mala i srednja poduzeća da trguju preko granica. Isto tako podržavamo pojednostavljenje pravila PDV-a što je ključno ako zaista shvaćamo ozbiljno naše jedinstveno tržište. Mi podržavamo amandmane koji omogućavaju e, primjenu e, ovih pravila za male i srednja poduzeća, a isto predlažemo da imamo e, procjenu učinka za one stop shop za mala i srednja poduzeća jer će to koristiti i malim srednjim poduzećima i poreznim tijelima u državama članicama. Dakle, moramo početi sa procjenom učinka da li je mogućna ta kontaktna, jedinstvena kontaktna točka e, jer moramo spomenuti da prijave PDV-a su vrlo opterećujuće za male i srednja poduzeća i mislim da njihov prijedlog e, podržavaju i drugi klubovi u sastanku predsjedatelja u Sijeni. Slažem se sa izvjestiteljem da ovaj akt treba donijeti vijeće što je brže moguće. To je u interesu e, europskih poslovnih subjekata koji su ključni ne samo za rast, već i za naš prosperitet. Hvala lijepa. Hvala Karolin. Moli u ime zrni koja nije nazočna i e, sada prelazimo na goje Paloma Lopez Brme. Dve Dve minute. Hvala gospodine predsjedatelje. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na poslu koje je već e, obavio to je jedna tema koja je izuzetno važna za europsko gospodarstvo i ne bi trebalo biti teško e, pronaći kompromis. Mala poduzeća su e, svima nama u srcu i oni su dio realnosti na koje je utjecala ekonomska kriza i neoliberalno e, upravljanje tom krizom. Naši amandmani daju rješenja vezano za neka e, pitanja, dakle da olakšamo administrativni život e, poduzeća kako bi omogućili tehničke instrumente e, koji će pomoći poduzećima i pojednostaviti postupke. Što se tiče tih elemenata, mislim da postoji velika konvergencija. Međutim, moramo se više potruditi kada se radi o nekim drugim aspektima, a tu inzistiramo, posebno kada se radi o diskrecijskoj odluci država članica. To e, ne može spriječiti neka, neke opće mjere. Moramo spriječiti da velika poduzeća ne koriste te mjere kako bi se okoristile. A isto tako je bitno napraviti veliku razliku čistu razliku između robe i usluga. To su prijedlozi koje nude e, pravnu sigurnost i čine transparentni ovaj gospodarski proces za mala i srednja poduzeća. Zato želimo ohrabriti našeg izvjestitelja da se potrudi kako bi prihvatio upravo ta naša gledišta koji su, koja su sadržana u našim amandmanima. To je jedna odredba koja može biti prihvaćena većinom i zato je bitno zaista se potruditi u tom smjeru. Hvala lijepo Paloma. Gledam da li se netko želi uključiti u krug spontanih javljanja. Ne, onda se vraćamo tomu. Izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja nemam nikakvih daljnjih napomena. Hvala. Dobro, onda sada već prelazimo na točku sedmu dnevnog reda. Ekonomske politike europodručja. Dakle, želim samo istaknuti ta šestu točku ćemo imati na odboru 11. srpnja, a glasovanje dakle na prvom zasjedanju, plenarnom zasjedanju, prvom zasjedanju u rujnu. Točka sedma, ekonomske politike europodručja. Kao zamjena Uga Bajea, koji je izvjestitelj, prvo Šperes, izvolite. Hvala. Ja ću s... Neću moći zamijeniti Gresbajeja ovdje pod ovom točkom. Ja želim samo pročitati ono što je on e, u okviru ove rasprave e, zapravo e, htio istaknuti, a kada je riječ o ekonomskoj politici oru područja. Baje pozdravlja dakle izvješće komisije od 14. ožujka, a isto tako izvješće parlamenta Europska komisija je zaključila da bi bilo dobro da se socijalna dimenzija uključi u e, ovu politiku što pokazuje da ima više sluha za Europski parlament, a što izvjestitelj pozdravlja. Što se tiče ograničavanja javnih deficita, u međuvremenu se kompenziraju upravo kroz prijedloge koji traže veća socijalna prava, a isto tako i aktivna politika na tržištu rada što valja pozdraviti jer upravo investicije za stalna radna mjesta i isto tako i investicije u kvalitetna radna mjesta se time pospješuje. Izvjestitelj je mišljenja da treba još puno toga poduzeti kad je riječ o socijalnim razlikama. Očekuje do komisije isto tako i prijedlog plaća kad je riječ o neravnopravnosti e, u plaćama i isto tako u suzbijanju e, prekarnog rada te isto tako socijalnim razlikama. To je prioritet ovog izvješća i sve dok nemamo E, dakle pravednost i solidarnost. E, a kad je reč o europskim građankama i građanima, se smatra da će Europa i nadalje ostati u svojim poteškoćama. Osim toga, podcrtava isto tako i e, dakle suzbijanje agresivnog poreznog planiranja, te isto tako i ravnopravno E, tretman kad je reč o poreznim plaćanjima, te isto tako e, time se smanjuju razlike i suzbija se neravnopravnost. Također izvjestitelj traži nastavak e, ambiciozne kohezijske politike koja je presudna. U tom pogledu mišljenja je izvjestitelj da je kohezija mora ostati prioritet i u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru od 2020. godine, jer je kohezijska politika dugoročna investicijska politika za sve regije u Europi, doprinosi rastu na lokalnoj i regionalnoj razini, te isto tako pospješuje inovativna rješenja kad je riječ o klimatskim promjenama, energetskim promjenama i socijalne integracije, te isto tako i kada je riječ o prekograničnoj suradnji, a i suradnji generalno na međunarodnom planu. Mišljenje je da ćemo konstruktivno surađivati sa kolegicama i kolegama, kao što je to bilo moguće kada smo obrađivali prvi dio ovog rada i koji se tiče ovog segmenta. Kao izvjestitelj u Sjeni u ime PPA Tom van den Kendelaren. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Na prvom mjestu želim se zahvaliti Bajeu na e, ovom izvješću, nacrtu izvješća, tri točke koje bih želio istaknuti i u svezi kojih ću i ovo putiti amandmane. Kad je riječ o ravno teži solidarnosti i istovjetnosti, prva rečenica u 26. članku da znači ravnopravnost e, solidarnosti i ravnopravnosti mora biti očuvana. Nekoliko mjesta koje u izvješće ovu ne mogu pronaći kao e, recimo u točki 14. kada je riječ o preporukama vijeća da države članice koje imaju velike suficite, da ih se prisiljava da više učine u području plaća i naknada. Istu pak preporuku e, možemo vidjeti da se možemo obratiti sa deficitarnim zemljama i ja ću svakako uputiti amandmane kako bismo i ovo uzeli u obzir. Točka 16. Riječ je o studiji koja obrađuje tematiku naknade u zemljama sa velikim suficitima. Ja bih volio vidjeti tu studiju. Točka četvrta traži se kada je riječ e, o paktu stabilnosti i rasta, e, tu pak e, se traži restriktivnija fiskalna politika, to nismo još uzeli u obzir u nacrtu izvješća i tu ću uputiti amandman. A isto tako, amandman želimo uputiti kada je riječ o neodgovornoj e, proračunskoj politici. Kada je riječ o specifičnim preporukama pojedinim zemljama, moramo kazati da svakako one države članice moraju biti uključene, a pristup od ozgo prema dole nije dobar. Kada je riječ o provedbi preporuka njih e, treba svakako povezati sa isplatama i strukturnih investicijskih fondova. Točka 21. Kondicionalnost europskih fondova za nas je važna. Još jedna treća točka koja se tiče nekih drugih tema, neka pitanja koja se e, u ovom izvješću zapravo ne pripadaju, a riječ je o koordinaciji e, gospodarske i proračunske politike, te isto tako i preporuka po pojedinim zemljama. Mi bismo se svakako trebali usredotočiti na bitna pitanja prije no što stvari uključimo u europski semestar. Nisam zato da se dakle načela dakle održivog razvoja unesu u ovaj program jer time se europski semestar postaje previše opterećen. Na samom kraju mislim da samo izvješće nije mjesto da se i ovdje upućuje na višegodišnji financijski okvir. Što se tiče kohezijske i strukturne politike, rasprave su u tijeku i zbog toga na ovom mjestu ne moramo upućivati na ovaj dokument. Hvala lijepo u ime EKR-a e, Robert Cile e, nije nazočan, Hvala. Kolega Cile se ispričava što ne može biti nazvačan i zamolio me da pročitam njegov stav. Gospodin Cile želi zahvaliti izvjestitelju na izvješću. Izvjestitelj eh, je uočio vrlo korektno nekoliko eh, problema i obrađuje ih vrlo korektno, cijele eh, što se tiče smanjenja proračunskih sredstava za kohezijski fond, to je protivno teritorijalne i socijalne kohezije koju ima na umu Europa. Gospodin Cijele želi isto tako skrenuti pozornost na činjenicu da europodručje i Europska unija se mm, sastoje od više zemalje, a u samom izvješću nekoliko puta se govori o prosjecima. Prosjeci nisu dobri da bi se istaknule razlike između pojedinih zemalja članica. I zbog toga kolega Cile smatra da bi detaljni opis bio ovdje ipak na mjestu. Gospodin Zile isto tako primjećuje da kad govorimo o homorizaciji poreznog područja, a to je naravno i pomalo sporno područje, međutim e, malo se govori o e, pospješivanju e, poreznih prihoda, a koji se može poboljšati u nekim državnim članicama. Neki od krupnijih segmenata, gospodin Cile, želi naglasiti i pozvati izvjestitelja da se vikča fleksibilnost da paktu stabilnosti i rasta, a s obzirom da postoje isto tako potreba da se proračunski ovdje unesu, a fleksibilnost mora biti izuzetno oprezna, previše e, dakle vjetra u leđa i previše isto tako bi moglo ugrositi sam pakt o stabilnosti i rastu. Komisija je s pravom upozorila na to da upravo sada je pravo vrijeme da se provedu zacrtane reforme nakon što je kriza protekla. Međutim, neki još uvijek se suspržu da se ove prilagodbe izvrše. Gospodin Cijele mišljenja je da mnoge države moraju učiniti svoj domaći rad i isto tako ispuniti zacrtane ciljeve. Gospodin Cijele se raduje danoj suradnji sa izvjestiteljem kako bismo i u ovom izvješću imali napredak. Hvala. U ime Alde, Karolin Nachtigal. Hvala, gospodine predsjedniče, hvala isto tako i E, na ovom izvješću i koje je zapravo dobro polazište za raspravu koju ćemo voditi u idućim mjesecima. Prije svega preporuke komisije koje se upućuju državama članicama bit će izuzetno važne. Najvažnije kad je riječ o preporukama e, državama da riječ je o tome da treba osnažiti nacionalna gospodarstva i da ne dođemo do novih kriza. Upravo kada sada u gospodarskoj politici imamo pomake u pozitivnom smislu, Također imamo i prostor koji se stvara. Uvijek se mora popravljati krov dok je sunčano vrijeme, a ne dok pada kiša. To je izreka koju mi imamo kod nas. I ja sa svoje strane moram istaknuti svoje žaljenje što tako malo preporuka se ipak u konačnici realizira u državama članicama. Izvješće predlaže e, jednu nesmislenu politiku, e, e, besmisleno zbog toga, zbog toga što treba fleksibilizirati same proračune i to jednostrano, a u socijalnu sigurnost treba investirati. To je upravo neispravna politika, to je politika koja je u prošlosti doveli do poteškoća. I upravo zbog toga pozivam ko kolegice i kolege, da pogledate uspjehe gospodarstva i preuzmimo ono što je uspješna komponenta. Nije država ta koja stvara radna mjesta, već su to poduzetnici i poduzeća. Nije država ta koja pospješuje potrošnju, već je to onaj mali čovjek na ulici. Ne mora država izdavati sredstva, već država se mora postaviti o tome da poduzeća e, daju plaću koja onda djelatnici mogu potrošiti. Ne smijemo propisivati nego eh, isto tako misliti da znamo sve bolje, već poduzetnike i same potrošače moramo pozvati da učine sve najbolje i tako će cvasti društvo i tako će cvasti države. Moramo zaista idućih mjeseci još voditi ovu raspravu na kojoj se veselim, a isto tako se veselim i na buduću dobru suradnju. Hvala. U ime zelenih Utasun Enest. Izvolite. Hvala. Pozdravljamo ovo izvješće, mislimo da je to dobra osnova za plodonosnu raspravu vezano uz ekonomsku politiku europodručja. Također prihvaćamo i politički kontekst samog izvješća. Nakon Luksemburške deklaracije imamo tu razloga za optimista u francuskoj njemačkoj deklaraciji sam e, tekst nije govorio o ambicioznosti, ali reforme se moraju nastaviti u pozitivnom smjeru. E, zadnje, dakle, odluke vijeća, a isto tako i reforme europodručja nisu dali rezultate i to su područja koja svakako želimo da se ocrtaju u samom izvješću. Kad je riječ e, o onome što je predstavljeno, mislimo da je to dobra osnova, ali nekoliko elemenata koje smatramo izuzetno važnim. Zaista se slažemo s ta samim e, oporezivanju, te isto tako uvođenje ccb a CCN-a, a isto tako i CSR, te isto tako uzeti obzir 20 ključnih momenata te isto tako i funkcionirajuće tržište rada i socijalna prava, također i sa investicijom i e, sekcijom koja se tiče kohezijskog fonda, te isto tako destimulacija javnih investicija s obzirom na činjenicu koja je spomenuta. Neke elementi koje nedostaju po našem mišljenju želi bismo vidjeti u ovom izvješću spominjanje i Edisa, a isto tako i proračuna, te isto tako i isto tako ulogu Europske središnje banke e, u određenim kriznim situacijama kao e, zadnju sigurnu luku. A isto tako i jedan zajednički europski e, osiguravajuću schemu. Kada je riječ o kon monetarnoj politici, a isto tako i rizicima oporavka. Što se tiče czr a želimo isto tako uputiti kritiku što komisija ne spominje konzistenciju samih politika e, država članica u području energije koje nisu u skladu s Pariškim sporazumom, te isto tako stvaranje opozicije kada je riječ o javnim mirovinama koje ne možemo razumjeti. Još želimo istaknuti korupcija ostaje kritična područja u nekim državama članicama koje su e, utječu na i rast, a isto tako problem korupcije moramo usmjeriti i uputiti sa europske e, područja, te očekujemo poboljšanje ovog izvješća u segmentima koje sam naveo. Hvala lijepo, nakon što Miguel nije ovdje, kojeg Lopez želite u njegovo ime govoriti? Ne. U ime FDD-a Bernam nema svog eh, zastupnika, umjesto Barbara Kapel iz e NF-a nemamo eh, nazočne zastupnike. Eh, evo, pa je i gospođa Perez. Gospodine predsjedniče, ja ću svakako vjerno izvijestiti je o isto tako prenijeti mu sve ono što je izneseno u raspravi. Međutim, dvije ili tri točke možda mogu već sada spomenuti kada je riječ o preporukama po državama članicama, a isto tako i povezano sa europskim semestrom, što je povezano je svakako u okviru europskog semestra i preporuke koje se izdaju, svakako se one izrađuju pući. Ove preporuke po pojedinim zemljama dio su upravo europskog semestra i zbog toga izuzetno značajno i svakako je koherentno kada se postavljaju pitanja općeg okvira i njegovog funkcioniranja u ovom trenutku. Kad je riječ o ciljevima, Ujedinjeni narodi ili COP21, dakle, tu možemo kazati i gospodin Kandelara i gospodin Potirkom. Dakle, specifične preporuke po zemljama su zaista jedan instrument za realizaciju svih europskih strategija i izuzetno teško bi bilo na europskoj razini da se ove strategije nastave ako ih zapravo ne promotrimo u kasnijem slijedu i u njihovoj realizaciji u samim državama članicama. Izvjestitelj predlaže koherentan pristup e, koji možemo podržati. Da li moramo diferencirati između ove rasprave koje vodimo ovdje i rasprava korištenja drugih instrumenata Europske unije. Prije svega mislim na raspravu koju ćemo voditi oko višegodišnjeg financijskog okvira. I to sam mišljenja da ne bismo trebali razdvajati ove segmente, te isto tako i uloga kohezijske politike izuzetno je važna kad je riječ e, o samim preporukama za pojedine zemlje. No, moramo isto tako istaknuti da sve te politike neće biti uspješne ukoliko nećemo imati instrumentari. Zbog toga je važna razdioba. Kad je riječ o oporezivanju koje se spominjalo, ja mislim da i u tom području ćemo ostvariti suglasje kad je riječ o naplati poreza, tu svakako imamo jedan opći zajednički suglasan stav oko toga da je to potrebno. A neovisno o tome što isto tako imamo i potrebu za većom harmonizacijom poreznih sustava. Ne želim sada tužiti, svi imaju još puno toga pred sobom nakon ovog naše sjednice odbora, ali svakako ću izvijestiti izvjestitelja u cijelosti. Krajnji rok za odmane je 10. srpnja, a razmatranje će biti 29. ili 30. kolovoza. Nakon toga ćemo imati razmatranje amandmana s 9. i 10. rujna sa nacionalnim parlamentima, a isto tako i glasovanje na odboru Ekon. Glasovanje na plenoj sjednici bi trebalo biti na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Toliko o samom ovom vremenskom okviru. Pod točkom razno nemamo točke, dakle deveta točka sljedeća sjednica, naša sljedeća sjednica je ponedjeljak 9. srpnja od 15 do 18.30 sati u Brislu, te 11. srpnja od 9 do 12.30 do i 15 do 18.30, te u četvrtak 12. srpnja od 9 do 12.30 sati. Na samom kraju želim vas e, upoznati s time da od 20.45 e, zajednička sjednica odbora Ekom i budžet e, zajedno sa potpredsjednikom Europske komisije. Svi oni koji neće sudjelovati, želim ugodnu večer s Belgijancima, držimo palčeve i ovime zatvaram našu sjednicu. Hvala.